nije potrebno djelovanje Europskog parlamenta. Parlament prima na znanje taj zahtjev i odgovorit će sukladno poslovniku nadležnim e, službenim institucijama Rumunjske. E, od e, kluba zastupnika ENF-a i FDD-a sam zaprimio zahtjev za imenovanje i izmjene u odborima i izoslanstvima.